protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 141, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 142, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 143, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 144 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 145 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 146 za, protiv, provjera. Mislim da je usvojeno. Die Abstimmung ist geschlossen. Nein, mit 27 zu 29 abgelehnt. Bei 33. Odbijeno sa 27 naspram 29. Zatim kompromis 17. Tko je za? Tko je protiv? Usvojeno. 154 za, protiv. Još jedan put, znači 154. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 155. Tko je za? 155 provjera. Zašto želite provjeru? Usvojena je. 154. Glasanje je zatvoreno. Znači 42 naspram 16. 155 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 156 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 160 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 167 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 170 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 20. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim amandman 187. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 188 u dva dijela. Tko je za prvi dio? Protiv, suzdržani, usvojeno. Tko je za drugi dio? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 44 za. Jesam li rekao 44? Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Pet, Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Šest, Za, protiv, suzdržani, provjera. Glasanje je zatvoreno i odbijeno je sa 22 naspram 38. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 14 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 15 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 23 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 1 za,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 i amandman je usvojen sa 56 naspram 6 i 0 suzdržanih. Christian, who uh, represents Mrs. Makovaj. Kristijan, koji predstavlja gospođu, uh, tko predstavlja gospođu Makovaj? Ti? Da, sa zadovoljstvom. Wir kommen jetzt zur frühen Republik, Jugoslawischen Republik Mazedonien. Sada prijeđimo na bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju. Tko je za amandman 34? Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim, amandman 95, drugi dio, tko je za, protiv, mislim da je to odbijeno. Odbijeno. Provjera. Dobro. Glasanje je zatvoreno. i bijeno sa 17 naspram 38. Prijeđimo na amandman 96. Tko je za? Znači, tko je za? Protiv? Usvojeno. Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je zatvoreno. I usvojeno sa 27 naspram 25. 103 za, protiv, suzdržani, odbijeno, kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 114 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 119 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 138 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 142 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim slijedi amandman 156. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbijeno. 157 za, protiv, suzdržani usvojeno. 158 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 159 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim slijedi drugi dio 160, amandmana 164. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. A tko je za treći dio? Aha, sada slijedi 167 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 173 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 178 za, protiv, suzdržani, provjera. Ali mislim da je usvojeno. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je zatvoreno. I ovaj amandman je odbijen sa 26 naspram 26. Kompromis 8 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. Amandman 191 za. Protiv. Suzdržani odbijeno. 192 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 9 za protiv suzdržani usvojeno. 201 za protiv suzdržani usvojeno. 2, 202 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 10 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 11 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 211 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 212 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 213 za, protiv, usvojeno.

Usvojena. Ne, to je bilo 213. Znači moramo glasati o 214. Tko je za 214? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Usvojeno. Samo, samo su pučani glasali protiv. Provjera 214. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno sa 23 naspram 29. Molim. Pa odbijeno sa 23 naspram 29. Koji je vaš problem? Da, mislim da sam deset puta pogodio i jednom sam bio u krivu. To je dobar rezultat. I nema smisla da ovo naglašavate. We will come to 215, 216, 218. Dolazimo do uh, 250, 260 i 270. Wer ist dafür? Tko je za? Protiv? Usvojeno. 217 za? Protiv? suzdržani, usvoj, uh, odbijeno, pardon. znači 211, ne, 219, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 220 za, protiv, suzdržani, glasanje, električno glasanje. 220. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je zatvoreno. I odbijeno sa 20 naspram 33. 221 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 228 za, protiv, znači 228, ponavljam, za, protiv, suzdržani, provjera. Äh, Glasanje je zatvoreno i odbijeno sa 15 naspram 26. 230 za, protiv, suzdržani, odbijeno.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 Zatim slijedi amandman 237 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 238 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 239 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 240 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 251 za, protiv, električno glasanje. Die Abstimmung ist geschlossen. Es wird 24 zu 25 Odbijeno sa 24 naspram 25. Kompromis 14 za, protiv, usvojeno. Amandman 265 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dvjesto šezdeset za, protiv suzdržani, odbijeno. 269. Tko je za? Protiv? odbijeno. 270 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 271 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 272 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 273 za, protiv suzdržani odbijeno, 274 za, protiv suzdržani usvojeno, 275 za, protiv suzdržani usvojeno. 277 za, protiv suzdržani odbijeno. 278 za, protiv suzdržani usvojena. Kompromis 15. Ne, 279 za, protiv suzdržani. Unatoč ne glasanju gospodina Hauta, amandman je usvojen. Kompromis 15, tko je za, protiv suzdržani usvojeno. 280, tko je za, protiv Provjera. Mislim da je usvojeno. It's 280. Uh, 280 is. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je zatvoreno. I usvojeno sa 24 nas pram 22. 282 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis 16 za, protiv suzdržani usvojeno. 288 za, protiv suzdržani usvojeno. 292 za, protiv odbijeno. Opet dvostruki viski, Kristijane. Može. Hajmo, hajmo onda glasanje. Good Jemison on ice. Jemison, yes. Jemison on ice. No ice? Okay. <laughs> Die Abstimmung ist geschlossen. Das ist angenommen worden. Glasanje je završeno i usvojeno. No Eis. 293 dafür. Znači za protiv suzdržani odbijeno. 295 za protiv suzdržani odbijeno. 296 za protiv suzdržani odbijeno. 25 za protiv suzdržani odbijeno. 26, 27, 28, 29, 30. Netko ima puno prijatelja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Ali očito nedovoljno. 31 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 32 za, protiv, suzdržano, suzdržani, odbijeno. 33 odbijeno. 35 za, protiv, suzdržani odbijeno. 36 do 39 za, protiv, suzdržani odbijeno. 40 za, protiv, suzdržani odbijeno. 41 za, protiv, suzdržani usvojeno. 42 za, protiv, suzdržani usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 48 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 49 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 50 do 53 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 54 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 55 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 56 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 57 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 58 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 43 do 46 koje je za protiv suzdržani usvojeno. Od 64 do 66 usvojeno. Amandman 65 za protiv suzdržani odbijeno. Ja, Christian, sorg dafür, dass deine Fraktion mit abstimmt. Kristijan, molim te, pobrini se za to da i tvoj klub glasa. Was war das jetzt nochmal? 65. 65. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je zatvoreno. I amandman je odbijen sa 18 nasprem 36. 66 za. Protiv suzdržani usvojeno. 67 za. Protiv suzdržani usvojeno. 68 je riješeno, znači 69, ne, 70. Amandman 70, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 79 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Od 71 do 74 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sedamdeset pet tko je za amandman od 75 do 78? Protiv suzdržani odbijeno. Zaboravili smo amandman 72. Tko je za amandman 72? Protiv suzdržani odbijeno. Za protiv suzdržani usvojeno. Zatim četiri za, protiv, suzdržani i provjera. Glasanje je zatvoreno. Sa 29 naspram 27 usvojeno. Zatim slijedi od 5 do 10. Tko je za? protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani odbijeno. Od 11 do 14 za, protiv, suzdržani odbijeno. Od 17 do 20 tko je za, protiv, suzdržani odbijeno. Od zatim 21 za, protiv, suzdržani usvojeno. 22, to je jedna lingvistička priča, 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim slijedi elektronsko glasanje koje je otvoreno. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je zatvoreno i izvješće je usvojeno sa 47 naspram 10 glasova i čestitam gospođi Makovoj. Weigel. Weigel, pardon. Wir kommen damit Zatim slijedi izvješće o Srbiji, izvješće izvjestitelja Davida McAllistera. Ima li još komentara od strane izvjestitelja? Nema. Zatim slijedi amandman 17. koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 18 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 19 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 22 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 32, eh, pardon, 23 za protiv suzdržani odbijeno. 24 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis broj 3 za protiv suzdržani usvojeno. Zatim usmeni amandman broj 3. Gospodin Hojt govorit ću ime moje skupine. Mi smo protiv cijelog e, ovoga amandmana. E, htjeli smo e, o tome porazgovarati, ali nismo dospjeli, međutim mi smo protiv tog amandmana u cijelini. Kompromis for, in favor, against. Kompromis broj četiri, tko je za, tko je protiv, usvaja se. Hmm? Ah. Kompromis 18 dafür. Kompromis 18 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 19 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 5 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 6 za 41 pardon. Tko je za amandman 41? Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 6 za. Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 7 za. Protiv suzdržani usvojeno. Zatim usmeni amandman gospođe Lunaček. Tko je za? Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 8 za. Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 9 za. Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 10 za, protiv suzdržani usvojeno. Zatim amandman 88 drugi dio, tko je za, protiv suzdržani odbijeno. 98. Znači 98 za, protiv suzdržani Odbijeno. Kompromis 11 za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 101 za, protiv suzdržani usvojeno. 102 za, protiv suzdržani odbijeno. Kompromis 12 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 13. Wer ist dafür? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 14 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 131. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Tko je za drugi dio? Protiv? Suzdržani? I provjera. is rejected. I think it's rejected. Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je zatvoren, zatvoreno. I sa 30 naspram 26 usvojeno. Kompromis 15 za. Protiv suzdržani usvojeno. 146 za protiv suzdržani usvojeno. 149 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 150 za, protiv, usvojeno, 151 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 152 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 153 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 154 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 155 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 156 i 157 za, protiv, suzdržani, usvojeno. To je lijepi par. 158 za, protiv, usvojeno, 159 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 160 Tu bi trebalo glasati i o usmenom amandmanu 1. Gdje je on? Znači, tko je za 160 uključujući usmeni amandman za usvojeno. Kompromis 16 usvojeno. 173 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 17 za protiv suzdržani usvojeno. I zatim amandman 175 drugi dio tko je za protiv suzdržani usvojeno. 180 drugi dio, tko je za? Protiv suzdržani usvojeno. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je zatvoreno. I sa 32 naspram 21, 4 suzdržanih usvojeno. 186, dio prvi, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 187 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 188 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 198 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 20 za, protiv protiv suzdržani usvojeno. Zatim amandman 205 za protiv suzdržani usvojeno 206 za protiv suzdržani usvojeno 207 za protiv suzdržani odbijeno 208 za protiv suzdržani usvojeno 209 za protiv suzdržani odbijeno 210 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim amandman 220 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 221 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 222 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis broj 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim amandman broj 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 i 10 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 i 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Broj 2 to se već riješilo. Sada slijedi elektronsko glasanje, završno glasanje koje je sada otvoreno. Glasanje je zatvoreno.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 Unterbrechen die Sitzung jetzt für 25 minuten. Sada ćemo napraviti stanku od 25 minuta i onda ćemo krenuti malo prije 11 sati jer naši stručnjaci još nisu stigli i želim vam da uživate u kavi.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 Zvanično Hvala Meine Damen und Dame i gospodo. Srdačno vas pozdravljam ovdje na ovom saslušanju. A povod za ovo saslušanje je priprema izvješća kolege Landsbergisa. Radi se o odnosima sa Rusijom. Zadnjih nekoliko mjeseci ovo pitanje postalo je od još veće važnosti, zato što bi odnosi s Rusijom mogli biti na E, odlučujućoj točci kada pogledamo šta se događa u Ukrajini. No mi želimo biti u dobrim odnosima s Rusijom i želimo da taj odnos ima pozitivan karakter, čemu bi bilo tako da se svi drže pravila, no utvrđujemo da anektiranjem Krima da je prekršeno međunarodno pravo i da teritorijalni integritet nije osiguran trenutačno. Mislim da je sasvim grozno kako se tamo na koji način definira međunarodno pravo. I to zaključujem nakon razgovora sa gospodinom Lavrovom u Minhenu. Kada sam čuo kako on definira međunarodno pravo, zaključio sam da on smatra da je e, dopušteno prekoračivati granice. To je čuda definicija međunarodnog prava jer e, oni na taj način legitimiraju napad na susjedne države. Mislim da se dobro sjećam vremena kada su i neki drugi koristili ovakvu argumentaciju i mislim da takva argumentacija više ne smije biti u Europi. Helsinškim završnim dokumentom i Pariškom poveljom ili memorandumom iz Budimpešte smo osigurali da više nema razloga napadati teritorijalni integritet i suverenitet. Želim još jedan puta ponoviti. Ako bismo prihvatili tri navedene točke, ako su ugrožena prava nacionalnih manjina ili ako e, je ugrožena sigurnost, onda vam mogu e, navesti nekoliko kriznih žarišta u Europi gdje bi mogli izbiti ratovi i mislim da su to žarišta koja su od velike važnosti. E, u Štrasburu smo govorili sa glavnim tajnikom vijeća, Europskog vijeća i rekli smo ako bude samo jedan slučaj gdje ako bude diskriminacije E, ruskih e, nacionalnih manjina, e, no potvrđeno nam je da nema ni jednog takvog slučaja. Rusija je također članica Vijeća Europe i također ima svoje suce. Znači preko Vijeća Europe možemo riješiti ove probleme. Zato postoje te institucije kako bi na miran način rješavali sukobe i kako se ne bi doš, dovelo do ugrožavanja teritorijalnog integriteta. No, Rusija te instrumente nije koristila jer smatra da nema uopće povoda i zato smatram da bi za obje strane bilo jako dobro da održe dobre odnose u gospodarskom smislu, ali i u političkom smislu i ovih dana ćemo vidjeti što će se dogoditi sa e, sporazumom iz Minska, znači Minsk 2, tu imamo dobre i loše vijesti. Ne znamo kako će se stvari razvijati i puno toga je prekršeno što je dogovoreno. Tako da ćemo vidjeti kako će se situacija razvijati. No jedno mora biti jasno. To će funkcionirati samo onda ako Rusija bude e, otvorena. Tako je bilo djelomice u Minsku, no Rusija mora preuzeti odgovornost za rješavanje sukoba, znači ona je sukobljena strana i to mora priznati. Mislim da je to vrlo važno pitanje za nas. Drago mi je da je, zahvaljujući radu gospodina Landsbergisa, da danas E, prisustuju tri stručnjaka za rusko-europske odnose i zato mi je drago da će gospođa Mendras iz, sa Međunarodnog instituta u Parizu danas ovdje, zatim gospodin Moše sa Međunarodnog instituta u Helsinkiju i E, zatim e, predstavnica, odnosno predstavnik Jorg Forberg sa njemačkog Found Marshall instituta u SED-u. Ja bih odmah dao riječ e, gospođi Mendras. Izvolite. su. Ah da, još nešto. Možda bi i gospodin Landsbergis dao kratki uvod. Izvolite, gospodine Landsbergis. Hvala vam, predsjedniče. Najprije želim zahvaliti našim gostima koji su pronašli vrijeme u svojem gustom rasporedu da, da nam dođu uh, te da nam izraze svoje stavove o jednoj od najvažnijih geopolitičkih tema danas, a to su odnosi između Europske unije i Rusije. Kada sam ja počeo pisati ovaj izvještaj, Mnogi su mi rekli da je to doista nemoguća misija, da je nemoguće definirati odnose između Europe i Rusije u ovim e, promjenjivim vremenima. Kako to možeš učiniti? U 24 godina, već 24 godine pokušavamo definirati te odnose i to je nemoguće. Kako ti to misliš učiniti sada? i prije ove godine, krajem prošle godine, kada je u, kada je u Ukrajini bilo relativno mirno, e, govorilo se o tome da treba krenuti novu stranicu u odnosima s Rusijom. Nakon ove e, godine pojavile su se fotografije autobusa koji je eksplodirao i taj je plan pao u vodu. Kako u takvoj situaciji definirati strategiju odnosa između Europske unije i Rusije. I da, doista, to je veliki zadatak. I sporazum iz Minska, prvi i drugi, je jako dobar primjer kako se e, Evropska unija, e, kako Europska unija pristupa e, Rusiji. To je način Evropske unije, to je načelo vladavine prava, a to podrazumijeva sjesti za stol i razgovarati. No, ja bih rekao da smo mi ipak dva različita svijeta. Jedan svijet se koncentrira na vladavinu prava, na ljudska prava, na slobodu govora, a drugi svijet ima e, posve drugačiji set instrumenata koje koristi kada god mu se prohtije. Što definira te svijetove? Ja mislim da je jedan od najinteresantnijih slučajeva E, za ovaj parlament bio slučaj ukrajinskog parlament, e, pilota Ševčenka. E, taj je pilot bio mučen od strane Rusije, a mi smo samo sjedili za stolom i nismo mogli ništa tu reći. Neću ni spominjati sve ostale slučajeve iz Svjetske trgovinske organizacije ili slučajeve oduzimanja zemljišta u Ukrajini. 24 godina smo vjerovali u moć da Europa može donijeti promjene, da, da se omogući kontakt između ljudi, između poslovnjaka i da će takvi odnosi promijeniti Rusiju. No sada se postavlja pitanje, jesmo li u tome uspjeli? Ili baš i nismo. I ja zapravo vjerujem da se dogodilo upravo suprotno, da je Rusija promijenila nas financiranje e, stranaka mm, u Europi, slučajevi korupcije, mm, zloupotrebljavanje i zlostavljanje ljudskih prava te nepoštivanje slobode govora. Sve se to danas događa u Europi i to pokazuje da smo mi ti koji su se promijenili. Prije nekoliko mjeseci sam sudjelovao na jednom sastanku i jedan e, dužnosnik Europske unije je rekao da e, moramo razgovarati s Rusijom bez obzira na e, posljedice. I to je ono što je definiralo odnose između Europske unije i Rusije i to već dugo vremena. No, e, moja definicija je tko dogovara kakvi će biti ti razgovori, tko to definira. Jer ako će Europska unija sjesti za stol i čekati Rusiju da sjedne kraj nje, to bi trebalo biti tako. No, mislim da ovaj trenutak nije pravi trenutak za to. Mi ćemo uvijek biti ti koji će htjeti sjesti za stol i koji će htjeti koristiti pravila. Ali u ovom trenutku Rusija je ta koja mora sjesti za stol, a onda smo mi ti koji će odlučiti želimo li sjesti s njom za isti stol ako Rusija ispunjava sve uvjete. Tako da zapravo ovo je e, najbolji trenutak da počnemo razgovarati o strategiji odnosa između Europske unije i Rusije. To nije nemoguća misija, ovo je zapravo pravi trenutak i jedini trenutak e, u kojem možemo definirati kako vidimo budućnost tih odnosa. Hvala vam. Hvala vam. Drago mi je da sam e, s vama i da mogu s vama podijeliti svoje mišljenje o današnjoj situaciji. Svako od nas ima tek desetak minuta, stoga moram odabrati o čemu ću vam govoriti. Odnos Europske unije i Rusije se nalazi u vrlo ozbiljnoj situaciji i svi mi shvaćamo da je za pogoršanje odnosa odgovoran režim u Rusiji i to uglavnom zbog izravne agresije na istočnu Ukrajinu. Mi vjerujemo da odnosi između Europske unije i rast Rusije se ne mogu jednostavno popraviti. Iako, čak i ako se pronađe e, neki oblik rješenja za Rusiju, za Ukrajinu. Jer toliko se toga dogodilo i gospodin Landsbergis nas je upravo na, podsjetio na mnogo toga. Ruski čelnici su uvukli sve zemlje Europske unije i Europsku uniju u veliku krizu. I, a nama je trebalo malo vremena da to shvatimo. Rusko vodstvo je pretvorilo političku krizu unutar Ukrajinu, Ukrajinu koja je dovela do pada Janukovića, to te kasnije do slobodnih izbora. Dakle, političko vodstvo je taj politički događaj pretvorilo u veliku sigurnosnu krizu koja uključuje većinu našu, naših vlada, osim naravno one ukrajinske. Moj argument je da je Putin izabrao sukob s nama. da u vodstvu Rusije očito postoji e, želja za sukobom, a ne za pregovorima. Jer mi smo otvoreni za pregovore, za pronalazak kompromisa i uvijek ćemo odabrati tu opciju e, umjesto vojne intervencije. I to posebice u zemlji poput Ukrajine koja nije zemlja članica Europske unije i koja je već 25 godina zaglavljena između nas, Europske unije i NATO-a, sada govorim kao e, francuska državljanka, i Rusija. Moramo analizirati kako smo odgovorili na tu rusku politiku koje lekcije možemo naučiti iz prvih odgovora na ukrajinsku krizu te razmotriti što ruska vlada i vojska mogu učiniti ili ne učiniti, a naglasak ću staviti na trošak ruske intervencije u Ukrajini te e, destabilizaciju Ukrajine. Pokušat ću pokazati da se jako lako može prepričati prošla godina kao čitav niz ruskih pobjeda. No, prošla godina se isto tako može opisati kao e, čitav niz pogrešaka od strane Rusije. Naravno, to ovisi o drugačijoj perspektivi. Ako pokušamo e, sagledati što rusko vodstvo ne može učiniti, a mi možemo, to će nas dovesti do dugoročne perspektive i dugoročne strategije. Znam da će i moji kolege detaljnije analizirati e, kako funkcionira rusko vodstvo i vidjet ćemo da je Vladimir Putin više taktičar nego veliki strateg. Ono što je za nas, Evropljane, bitno i što možemo e, zaključiti jest da smo se ponijeli bolje nego što smo očekivali. Iako nismo e, predvidjeli pripajanje Krima od strane Rusije, te nasilje, i nismo očekivali Majdan i e, miran i brz pad Janukovića, te želju Ukrajinaca da se okrenu prema demokraciji te da se održe e, slobodni i pošteni izbori. Još jednom bih naglasila činjenicu da ukrajinske vlasti nisu željele sukob, no morale su odgovoriti na vojnu destabilizaciju i vojnu intervenciju. Postupili smo bolje od e, očekivanog zbog, e, kao prvo s obzirom na veličinu ovog e, izazova, zatim glasanje o sankcijama je također iznenadilo Kremlj i iz toga možemo nešto naučiti. Da je doista moguće doći do konsenzusa te do vrlo jasne i jednostavne politike i da to može funkcionirati. Rusija je nezakonito djelovala i loše postupila i mi možemo pronaći mirne načine da izrazimo naše odbijanje i općenito zapadnačko odbijanje takvog ponašanja. No, mogli smo postupiti i bolje. Da smo bolje razumjeli već prije nekoliko godina kakva je priroda Putinovog režima. Da, da smo prije shvatili da zapravo Ukrajinci nemaju jako puno izbora i da će im biti teško pronaći kompromis između udovoljavanja Rusiji, ali istovremeno graditi demokratsku državu i ići ka prosperitetu, a ne sve većem osiromašenju zemlje, što je bio slučaj za vrijeme režima Viktora Janukovića. Danas, godinu dana nakon pripajanja Krima, mi u Europskoj uniji i naše vlade posrću. Očito je da se javlja zamor oko toga kako se baviti Putinom. To vjerojatno i objašnjava sporazum e, Minsk 2. I bojim se da e, smo počeli posrtati, da se vraćamo starim načinima razmišljanja, starim strahovima i nesposobnostima. Kako bismo to izbjegli, jako je važno procijeniti situaciju i sagledati ruski položaj. To nije samo niz pobjeda. Osim toga, valja uzeti u obzir ogroman trošak ove politike u Ukrajini i to za rusko gospodarstvo, za rusko vodstvo i za rusko stanovništvo. Oni će se zasigurno početi pitati o ograničenjima koje taj režim ima ako nastavi s ratom u Ukrajini. Troškovi sukoba svih dobro znamo. Gospodarski troškovi, to nisu samo sankcije. Već i nasljeđe godina nefunkcionalnih gospodarskih politika, te naravno situacija sa cijenama nafte e, koje već, već mjesecima padaju. E, osim toga ne zaboravimo da Putin nije nikada reformirao gospodarstvo i da je zapravo dao prednost autoritarnim nekonkurentnim politikama. E, Rusija je danas mnogo više izolirana nego što je bila prije godinu dvije i to u većini e, multilateralnih organizacija. Mislim da su troškovi viši za Kremlj zato što je e, Kremlj računao na jednostavniju destabilizaciju Ukrajine i na veći utjecaj na vlasti u Kijevu a pokazalo se da je Vladimir Puto, uh, Putin ipak morao mm, uložiti više napora u tom i u smislu vojne intervencije nego što je predviđao. Danas moramo razgovarati o mogućim opcijama za Putina, jer nema beskrajno, beskrajne gospodarske, političke i vojne resurse u svojoj zemlji. jer ako točno procijenimo kapacitete i mogućnosti Rusije, moći ćemo e, osmisliti bolje odgovore te utjecaj koje mi možemo e, imati na odluke Rusije. Nadalje, na isti način možemo i bolje planirati naše politike. Čini mi se danas da se svi slažu oko potrebe za procjenom i da je zapravo, da veliki dio problema e, leži u e, prirodi ruskog režima. Da u Rusiji postoji e, vlada koja poštuje vladavinu prava, koja je demokratskija. takva bi Rusija mogla prihvatiti Majdan, pad Janukovića, i novu prodemokratskiju i proevropsku vladu u Ukrajini. Još bih htjela reći da mm, je ova prošla godina pokazala, i to ne smijemo zaboraviti, da Ukrajina ne može biti most između nas i Rusije. Velika zemlja poput Ukrajine u kojoj je stanovništvo donijelo izbor, ne, takva zemlja ne smije zaglaviti između revizionističke i autoritarne Rusije i Europske unije sa druge strane. To jednostavno nije održivo dugoročno rješenje. I ne smijemo se opet vratiti iluzijama da bi Ukrajina mogla biti neutralna Mislim da to vrijedi i za druge zemlje istočnog partnerstva. One su manje, ali pitanje njihove sigurnosti je vrlo usko povezano sa političkom, političkim režimom i uh, kapacitetima za politički razvoj. Što se tiče prijedloga, moramo biti spremni e, dati odgovor na hitne izazove a istovremeno moramo definirati dugoročne strategije i to moramo činiti simultano to znači da moramo nastaviti s pregovorima gdje god je to moguće nastaviti pregovore sa ruskim vodstvom istovremeno pružati podršku Ukrajini koliko god možemo ali istovremeno se i pripremati za e, razdoblje e, nakon Putina u Rusiji. Doći će do tog trenutka. Niko ne zna kada će to doći, kako će to razdoblje izgledati, ali do njega će doći. Moramo razgovarati sa alternativnim e, političkim elitima, elitama, sa civilnim društvom, iako to nije jednostavno jer ne možemo dozvoliti da svi u Rusiji budu e, zaglavljeni u spiralu e, nacionalizma. Isto tako moramo razmišljati o europskoj sigurnosti. Putin je taj koji je stvorio sigurnost, e, krizu u sigurnosti. i svi e, moramo surađivati sa ostalim saveznicima, sa NATO-om, sa SAD-om, sa Kanadom i sa ostalim zapadnim zemljama koje su do sada zauzele e, slično stajalište kad je riječ o sankcijama prema Rusiji. I na kraju bih još htjela reći da ono što sada slijedi je borba protiv ruske propagande i lažnih informacija i moramo pronaći načina da se borimo protiv takve propagande. I sigurna sam da evropske institucije mogu eh, razviti odgovarajuću politiku koja će se boriti protiv eh, dezinformiranja. Thank Hvala vam gospodine predsjedniče. Dopustite i meni da vam na početku zahvalim što ste me pozvali na ovu raspravu o odnosima između Europske unije i Rusije. U mojoj prezentaciji ću se koncentrirati na tri stvari. Prvo su opći trendovi koje dominiraju ovim odnosom već jako dugo vremena. Drugo, pokušati ću reći nekoliko riječi o temeljnim pogreškama koje su počinile obje strane, posebice Europska unija, greške koje se čine uh, u pripremi političkih uh, pristupa i treće, reći ću nešto o tome kako ja vidim e, budućnost tih odnosa. Dakle, prvo opći trendovi. Zenit e, rusko-europskih odnosa je postignut u svibnju 2003. kada je održan summit u e, Petersburgu. Strane su se obvezale da će raditi na većoj integraciji u području gospodarstva, pravosuđa i unutarnjih poslova, unutarnje sigurnosti te e, kulture i istraživanja i obrazovanja. Nažalost, ta se vizija nije konkretizirala. Upravo suprotno. Pojavili su se negativni trendovi. Rusija je postajala sve više autoritarna država vrijednosti se nisu poštovale i te činjenice se nisu mogle ignorirati u političkoj interakciji. gospodarska suradnja se nije dogodila i čak i ulazak Rusije u svjetsku trgovinsku organizaciju nije dovelo do poštivanja zajedničkih gospodarskih pravila te dakle samo do proizvodnje novih slučajeva. Energetsko partnerstvo koje je trebalo biti kamen, kamen temeljac e, obostranih gospodarskih koristi je postojalo sve problematičnije i guralo je strane da promijene svoju strategiju te da oslabe e, umjesto da pojačaju međusobnu ovisnost. E, takozvano zajedničko susjedstvo su postali sporni teritoriji. Unatoč odbijanju Europske unije da tu situaciju tako gleda. Sigurnost, sigurnosna suradnja je bila sporadična i nije uspjela stvoriti pozitivni momentum koji je mogao pozitivno utjecati na raspravu o europskoj sigurnosti i odagnati bojazni s jedne i s druge strane. Neki odnosi između Rusije i određenih zemalja članica Europske unije su se razvijali bolje od drugih, no opet, to se ne može vidjeti kao naknada za sveopću stagnaciju a u nekim trenucima i za otvoreni sukob između Rusije i Europske unije. Odnosi, iako su gospodarski važni za obje strane, su se polako sveli na partnerstvo iz potrebe, a ne partnerstvo iz izbora. strateška suradnja u drugim područjima nije bila na dnevnom redu. Dame i gospodo, kao što sam rekao, Zenit je postignut u 2003. Danas smo u 2015. Tako da ovi trendovi postoje već 12 godina. Vjerojatno mm, ne možemo baš reći da nismo predvidjeli da ovi odnosi ne idu u pravom smjeru. Iz toga dogodila se kriza u Ukrajini. To nije bila točka prekretnica – to nije bila promjena trendova, to je bila samo kulminacija procesa koji je počeo prije jako puno vremena. Ruski analitičar, naglašavam ruski, Georgi Borkison, je dobro primijetio da je pravi učinak ukrajinske krize, citiram, sada se svi mogu prestati pretvarati. Rusija se može prestati pretvarati da je dio Europe, a Europa se može prestati pretvarati da se s time slaže. Kraj citata. Drugim riječima, temeljni problem u pristupu Europske unije prema Rusiji je e, neuspjeh prihvaćanja da takozvano strateško partnerstvo je zaključeno s jednom drugom Rusijom, manje bogatijom, ali više pluralističkom i jednom Rusijom koju je današnju Europu gledala kao e, uzor, a to nije više danas slučaj. Stoga Neuspjeh partnerstva sa današnjom Rusijom je dakle nova Rusija, Rusija nakon razdoblja 2000. Mantra koja se često ponavlja da Europska unija mora surađivati s Rusijom je bila pogrešna barem iz dva razloga. Prvo kao strateški i drugo kao narativno. Strateški ta, ta se suradnja gledala kao sam cilj, a ne kao instrument a to može funkcionirati samo kad dvije strane žele zajedno rješavati postojeće probleme. Kao narativa, tu se stvorio dojam da je Europska unija više zainteresirana za unapređenje bilateralnih odnosa nego što je to Rusija i to je stalno pokazivalo a Rusija je zapravo stalno ponavljala da želi vidjeti dakle, dramu, citiram, i sadašnje sadašnju situaciju. Rusija je stalno ponavljala da ne, nema potrebe dramatizirati, a Europska unija je stalno ponavljala je, to je dramatično i moramo na tome raditi. Partnerstvo za modernizaciju e, Rusije, to je inicijativa koja je mm, pokrenuta za vrijeme predsjedništva gospodina Medvedeva, to je najjasniji primjer e, suradnje zbog suradnje no još veći problem je bio nesposobnost i Rusije i Europske unije da izračunaju i predvide ponašanje jedne i druge strane u slučaju sukoba, te da prema tome definiraju svoje odgovore. I jedna i druga strana, i ovo je važno, su imale previše povjerenja samo u sebe kada se počela razvijati ukrajinska kriza. Europska unija nije uzela u obzir e, otvorena upozorenja od strane Rusije da će, e, da ne pozdravlja sporazum o pridruživanju sa e, Ukrajinom te da to vidi kao neprijateljski postupak te prelazak crvene linije. Ovdje ne govorim da e, Ukrajina nije trebala potpisati ovaj sporazum, zato što sporazum o pridruživanju jest u interesu Ukrajine. No, Brisel je trebao pripremiti i rezervni plan kako se suočiti sa ruskim otporom, i prikazati ga Moskvi kao jedna mjera predostrožnosti. Morate imati plan B, trebao je postojati plan B i to automatski se trebalo na njemu raditi. Još općenitije, dojam zapada o e, Rusiji se uglavnom gleda kroz gospodarstvo i to je u principu točno, ali tu se zanemaruju, zanemaruje da iako je gospodarski slaba i nema dovoljno resursa, da e, Rusija ipak ima vještine za igranje geopolitičkih igara i tu ima veliku prednost u slučaju sukoba. Europa ima manje e, vještina, a još manje resursa od Rusije. No, Rusija isto tako gleda na slabosti Zapada, a to opet e, iskrivljuje stvarnu sliku. Još jedan Utjecajni ruski analitičar Sergej Karaganov je upisao Zapad kao, citiram, e, besciljnu grupu bez gospodarskih sigurnosti i koja izgubi, gubi iz vida svoje moralne vrijednosti. Kraj citata. U ovoj rečenici svaka je riječ vrlo značajna. Dakle, grupa bez cilja, koja nema gospodarsku sigurnost i gubi iz vida svoje moralne vrijednosti. Dakle, tako Rusija gleda na zapad. A sve je to u skladu sa vanjsko-političkim konceptom Rusije iz 2013. koji govori o padu povijesnog zapada. Očito je, i tu se slažem sa prethodnom govornicom, da 2014. Moskva nije očekivala da će Europa pružiti toliko podrške Ukrajini. No valja priznati da su temelji za ovo krivo razumijevanje su postojali i još uvijek postoje. Sredinom 2000-ih Moskva je uvjerila Europu da podrži politike demokratizacije te da odabere pragmatične interese pred liberalnim vrijednostima. 2008. E, su članovi NATO-a blokirali zahtjev Ukrajine i Gruzije kako ne bi naljudili Rusiju. Nakon e, konflikta u e, Gruziji Europska unija je poboljšala popraviti odnose, poslovne odnose sa Rusijom, iako pregovori koji su ispregovarani uz pomoć Europske unije nisu poštivani. pripajanje Krima Rusiji i sankcije koje su uslijedile, to nije bilo vrlo e, značajno i nije bilo od strane svih. Svaki ovaj primjer je pozvao i još uvijek poziva na e, ne kompromis nego na veću odlučnost. I ovime dolazim do e, svojeg zaključka. U ovom trenutku Srednjoročni i dugoročni odnosi između EU unije i Rusije ne, ne pružaju puno inspiracije. Sukob u Ukrajini se može zamrznuti ili čak e, možda i riješiti, ali pod jako velikim upitnikom, no bez obzira na to šteta koja je počinjena se neće brzo riješiti. Stoga ja predlažem da paradigma strateškog partnerstva e, se mora e, staviti napokon u mirovinu. Odnosi u gospodarstvu će se najvjerojatnije sačuvati, ali najvjerojatnije na nižoj e, razini, uključujući i e, nižu razinu ambicija u budućem planiranju. A za to postoje tri razloga. Prvo, trendovi prije sukoba, o kojima sam govorio na početku, će ostati. Na primjer, diversifikacija energetske suradnje. To će se nastaviti i sada se nastavlja. Mm, to se sigurno neće vratiti na situaciju kakva je bila prije 15 godina. Na općenitijoj gospodarskoj razini, razini. Ako Rusija ne želi liberalizirati svoje tržište, čak i ako poštuje e, obveze iz e, Svjetske trgovinske organizacije, ne vjerujem da će biti predana sustavu e, sveobuhvatne slobodne trgovine od Atlantika do Tihog oceana dakle uključiti i Europsku uniju i e, carinsku uniju, azijsku carinsku uniju. Treći razlog, gospodarska situacija i kriza u Rusiji će učiniti da Rusija ne bude privlačna za vanjska ulaganja, a to će naravno imati negativan utjecaj na e, vanjsko-političke odnose i naravno tvrtke će morati poslovati opreznije sve će to oslabiti um, lobiste, ruske lobiste i u Briselu i u zemljama članicama, jednostavno zbog toga što za to više neće biti dovoljno novaca. I treća stvar, i to je najvažnija stvar, povjerenje između političkih čelnika, između Europe i Rusije se sigurno neće popraviti u skoroj budućnosti. I dopustite mi da zaključim, ponavljam. Čak i ovaj scenarij uh, pragmatične ekonomske E, suradnje. To je zapravo najpozitivniji scenarij kojega ja vidim u ovom trenutku. Čak i takav scenarij ovisi o rješavanju sukoba u Ukrajini, a ne zamrzavanju tog e, sukoba. I ovdje bih stao. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Na redu je gospodin Forbik. Hvala. gospodine predsjedavajući, zemljiku predsjedavajuća. Mene je veliko i zadovoljstvo i čast što vam se mogu obratiti po prvi put. Da smo ovu raspravu vodili prije godinu dana, vjerovatno bismo se složili da odnosi između Europske unije i Rusije nisu idealni, ali da postoji neki oblik partnerstva i da možda kriza u Ukrajini predstavlja određenu poteškoću, ali da neće tu doći do sloma. Međutim, e, godinu dana kasnije e, u svim našim državama postoji uvjerenje da ono što smo do sada vidjeli u Ukrajini je jedan širi sukob između Rusije i svih ostalih i Rusija se sve manje vidi kao partner, a sve sve više kao izazov i kao problem, pa sve više čak i kao prijetnja. Dakle, mnogi su se e, pitali koji su uzroci tog novog sukoba. Za neke je to bio, e, bila ličnost e, Putina, njegova iracionalnost. Za neke druge trebalo je krivnju baciti na vanjski okolnosti, uključujući neosjetljivost Europske unije i NATO za specijalnu poziciju Ukrajine. Po mom mišljenju, ključ kako bi se razumio taj ogroman problem koji Rusija predstavlja zapravo leži negdje druge. Moja će glavna teza biti da je došlo do promjene u, e, u odnosima u e, moći u Rusiji i da je rezultat e, te promjene to da e, vanjsku politiku potiče gotovo isključivo e, borba za unutarnju moć, odnosno za očuvanje moći unutar Rusije. Dozvolite da kažem par detalja o tome i da onda prokomentiram e, moguće posljedice. Kao prvo ta promjena unutar odnosa moći u Rusiji, odnosno na, na, što, na čemu se oslanja Putinova moć. Kad je on došao na vlast, prvi mu je zadatak bio da iznutra ponovo uspostavi snagu. Dakle, nakon desetljeća previranja ekonomskih i e, političkih i on je to odlučio učiniti autokratski, ne demokratski, ali zapravo je uspio i mnogi su ga hvalili u e, Rusiji. Vrativši stabilnost Rusiji, e, Putin je iskoristio snažan rast cijene nafte, dakle sa 30 dolara po barelu na više od 130 dolara u 2008. To mu je omogućilo da e, kompenzira i zadovolji i elite i općenito javnost da svi e, pristanu na njegove mjere. Dakle, radilo se o autokratnosti, autokratičnosti e, i borbi za prosperitet. 2012. kada je Putin ponovo postao predsjednik, postalo je jasno da, da to više neće vrijediti. Kao prvo, njegov je legitimitet sada bio ugrožen, e, pojavili su se pozivi unutar Rusije, pozivi na promjenu. Kao drugo, moglo se predvidjeti da prihodi više neće biti tako veliki kao što su bili raniji. E, e, ekonomski rast Rusije se usporio i pao i došlo je do promjene cijena. Dakle, bio je potreban jedan new deal, E, i e, Putin se tada prebacio sa materijalnog na nematerijalno, odnosno na ideološko. E, počeo pozivati na rusku veličinu, govoreći o povijesti Rusije, naglašavao je njezinu superiornost nad dekadentnom Europom i isto tako potrebu da se suprostavi SAD-u. Prikazivao je Rusiju kao zasebnu civilizaciju sa gotovo mesijanskom funkcijom. I ovaj nova ideja je dakle da E, Rusija ima povijesnu zadaću koju mora ispuniti što će od svih tražiti, žrtve. to je jedna vrlo temeljna promjena e, koja ima niz posljedica. Kao prvo, Putin može vladati samo u stalnoj situaciji e, vanjskog sukoba. Ovo nacionalni zanos koji je on izazvao traži stalni uspjeh i tu je Krim bio e, vrlo, vrlo dobra okolnost, to je e, podiglo njegovu popularnost 85-80%, omogućilo mu je dakle da e, ušutka neke glasove koji su se javljali kod kuće. Problem je u posljedicama, naime u Rusiji i elite i građani počinju osjećati cijenu novih teritorija poput Krima, odnosno E, zapadnih e, sankcija. Dakle, i zbog toga je potreban novi sukob i bilo bi idealno kad bi i on mogao onako divno, elegantno proteći i biti uspješan kao na Krimu, što znači da jednostavno ne može doći do smirivanja rata koji je e, Rusija pokrenula u istočnoj Ukrajini. Što više, potrebni su novi uspjesi protiv Ukrajine, možda protiv Moldavije i Gruzije, možda i u Kazestanu, a u krajnjoj liniji i u Baltičkim državama. Druga posljedica Rusija sve više se pretvara u ratno društvo. E, sukobi u inozemstvu e, služe kako bi se e, utjecalo na sve aspekte ruske i politike i života društva. To znači da je potreba sve jača kontrola i guše se sva suprotstavljanja koje se tipično naziva petom kolonom. To omogućuje gušenje civilnog društva, poštra izvršavanje e, različitih mjera, e, a osim toga e, buja državna propaganda i E, budući da su zbog sankcija e, ruske tvrtke odvojene sada od e, vanjskih tržišta, to ima posljedice za njihovo gospodarstvo koje su korisne za oni koji su najbliži Putinu. Najvažnije od svega sada u središte interesa i važnosti dolazi vojni i obrambeni sektor. Dakle, zbog toga se smanjuje javni troškovi E, za različite socijalne slupe i slično, a i prebacuju se u vojni budžet. E, dakle, u svim E, za sve resore je došlo do e, e, pada investicija od 10%, osim za vojsku i obranu. Zbog toga Rusiji treba stalni sukob inozemstvo i to zapravo Rusiju baca unatrag više desetljeća. Odgovor Europe mora biti dugoročan i to uglavnom u dva smjera. S jedne strane mora minimalizirati e, svoju ranjivost e, u smislu e, ruske, ruskog miješanja u države, a drugo maksimalizirati slabosti Rusije. Dakle, Ukrajina je prva linija e, borbe e, sada za Europu. Naime, ako se e, Ukrajina obrani, odnosno ne obrani, doći će na red druge države istočnog susjedstva. I tada će podrška koju da Europska unija mora biti bitno drugačija. Za sada je financijska pomoć premala. Politički gledano nestaje europska perspektiva za te državi, a podrška će biti potrebna i vojno. I nas u sva tri smjera treba već sada e, ojačati podršku. Ako pogledate Moldaviju i e, Gruziju, samo je pitanje vremena kada će tamo Rusija jače e, intervenirati. Koji su uspješni, uspješni smjerovi obrane? Kao prvo bitna je aktivnost u Baltičkim državama gdje Rusija prijeti, zatim Srednja Europa i Balkan koji su vrlo ranjivi u smislu ruskog utjecaja i političkog i gospodarskog gospodarstvu što je jasno pokazao posjet predsjednika Putina u Budimpešti prošloga tjedna. Dakle, u cijeloj, u svim istočnim e, državama e, Europske unije potrebna je, e, su investicije i znakovi koji pokazuju čvrstu povezanost e, sa ostatkom Europske unije. Jedinstvo je vrlo važno, a na određenom ipak ono nije još e, dovoljno e, svima jasno i snažno. S druge strane, e, potreba da se smanji miješanje Rusije u poslove druge života. Tokom posljednjih godina Europska unija uglavnom reagirali sankcijama, naročito gospodarskim sankcijama, za koje se duše dosta nevoljko do kojih se je došlo, a, njihove je učinke pojačala dramatički pad cijene nafte. No ipak te sankcije nisu bitno promijenile e, rusku politiku, a nisu ni mogle ako slijedimo ovu logiku koju sam e, sada iznio. Dakle, e, da bi sankcije djelovali treba jedna drugačija Rusija. One moraju prvo utjecati na prihode koji su temelj ruskih ruske intervencije. Dakle, treba e, smanjiti dakle ruski izvoz energije i nafte e, i isto tako utjecati na e, transakcije, financijske transakcije, dakle tokove novca u Rusiju i iz Rusije. Dakle, ograničiti izvoz nafte, utjecati na financijske transakcije i to će sasvim sigurno onda ograničiti mogućnost Rusije da djelove. Osim toga, tokom posljednje godinu dana smo mnogo toga naučili u pogledu utjecaja Rusije u širom Europe Dakle, bez obzira radile se o politici ili na medije. Dakle e, i obavještajna zajednica i e, politička zajednica nije dovoljno obratila pažnju, isto tako ni mediji nije dovoljno obratila e, pažnju na taj aspekt. Dakle, mi moramo na to više moramo pomnije to pratiti unutar svojih zemalja. Također govorimo stalno o diverzifikaciji e, e, energetskih izvora i e, moramo paziti na poboljšanje životnih uvjeta u nizu država Europske unije. Na kraju bih rekao da većina onoga što sam rekao mnoge uznemiruje, čini se strašnim, no ja se sasvim sigurno nadam da stvari neće ispasti niti upola toliko loše koliko sam naznačio, no prošla godina mi nije dala mnogo razloga da vjerujem da neće doći do e, najgorega zato što nas jednostavno Rusija uvijek iznenađuje, uvijek iznova iznenađuje i mislim da je najbolje spremiti se na najgore, a onda biti e, iznenađen e, boljim razvojem od očekivanog. Hvala. Mr. Gospodin Sarjus Volski. Uh, Hvala. Kao prvo bih vama, gospodine predsjedavajući, kao i gospodinu Landsbergisu čestitao što ste organizirali ovu raspravu. E, pozdravljam je. E, e, to je rasprava o bivšoj Sovjetskoj republici Rusiji. Dozvolite nekoliko komentara. Kao prvo, već po tonu kojem sljedeću e, glavni ton e, našeg govornika i ja se slažem s njime. Mnogo puta su potrebili riječ iznenađenje. Da, mi smo bili iznenađeni. Doduše, ja bih se malo ogradio i rekao da možda baš i nismo svi bili. E, Srednja i istočna Europa nije bila iznenađena, ali nas se nije slušao. Dobro je sada otkriti, premda malo kasno, da su to iluzije koje ne vrijede. Glavni ton ovih izlaganja E, je u skladu e, sa nedavnom e, odlukom i zaključkom, odnosno izvještajem Gornjeg doma u britanskom parlamentu i do tad je sve bilo dobro išlo u, što, se toga tiče, e, dakle u potpunosti se slažem s onim što je rečeno, međutim ja bih ipak postavio pitanje jesmo li naučili lekciju, jesmo li shvatili da smo imali iluzije, ja, moj bi odgovor na to pitanje bio ne. E, slažem se u velikoj mjeri s onim što je rekao gospodin Landsbergis, no to je bilo gotovo E, e, strašno, e, pa nisam znao trebali ponoviti, no on se pitao, odnosno rekao da smo mi mislili da bi mi mogli promijeniti Rusiju time što ćemo imati vanjsku politiku temeljenu na vrijednostima i to se pokazalo iluzijem i da je de facto Rusija ona koja je nas pokvarila i koja je na nas utjecala i došlo je E, i to je zapravo rušenje temelja svega onoga e, što mi imamo u svojim ugovorima i na, na, na, čemu, na temelju čega e, postupamo. Gospođa Monras je u jednom času rekla da nismo očekivali Krim, E, pa ovo je zapadnoeuropski panel e, i e, dakle vi govornici su svi iz zapadne Europe i ja vas molim da ne govorite u ime cijele Europske unije jer mi u srednjoj istočnoj Europi nismo imali iluzija. Kad kažete da nismo očekivali Krim pa nakon izvanrednog sastanka odbora za vanjsku politiku kad se govorilo o invaziji na Gruziju rečeno je 2008 smo jasno i glasno da ćemo imati krim i da će biti i novih e, krimova. Vi niste znali, mi jesmo. 2009. E, su intelektualci, političari srednje istočne Europe, mnogi su potpisali to pismo, dakle poslali pismo, potpisao ga je Havel, lehvalensa tamo je pisalo čuvajte se, Rusije, Rusija predstavlja pretnju. To je ismijano u SAD-u, a nije uzeto u obzir blago rečeno u zapadnoj Europi. Sada se to pokazuje točnim, nažalost sada je kasno. Zbog toga e, ja postavljam pitanje zašto nam treba tako dugo vremena da bismo razumjeli Rusiju i ako doista to traje tako dugo, koju ćemo cijenu morali pitati, a ako e, već to tako dugo traje, zašto onda isti ljudi koji su pogrešno razumijevali situaciju, evo sad ću završiti, samo malo, e, dakle, zašto su ti ljudi koji su činili greške i dalje na se kreću u istom e, smjeru. Dakle, vrijeme ističe, a Ukrajina sve više i gubi sve više teritorija a pitanje je što sada učiniti, e, pokazati tu odlučnost e, koju je spomenuo gospodin Mošes e, i opet ako je i točno što je rekao gospodin Forbik da je Ukrajina egzistencijalno važna za Europsku uniju. Mi kao parlament bismo morali biti najtrezveniji od svih institucija Europske unije i ali predvoditi e, to nastojanje da se ispravno dijagnosticiraju e, e, situacija u odnosu na Rusiju. Toliko od mene, hvala. Da, ne znam želim li biti trezven u pogledu ovog pitanja. E, morat ću, nažalost, e, zaključiti listu govornika, inače toga će nas biti puno previše. Svatko smije govoriti dvije minute. E, gospođo Gil. Uh, Hvala. Hvala svima na izlaganjima, bile su vrlo zanimljiva. Sasvim je jasno da imamo malo drugačija stajališta o najboljem mogućem pristupu u kontekstu ukrajinske krize. E, da se referiram na što je rekao Hans Plot pardon, e, e, na e, odluku Gornjeg doma, odnosno njihovog britanskog, odnosno njihovog odbora za vanjsku politiku, oni su rekli da je gubitak kolektivne analitičke sposobnosti oslabila sposobnost država članica da uoče političke promjene u Rusiji i njezino autoritarne reakcije. Mislim da je važno za sve države članice, ili za većinu država članica, da pogledamo kako možemo postići konvergenciju. Za to je važna jedna e, zajedničko stajalište cijele Europe, a to je suradnja u obavještajnim, razmi obavještajnih e, podataka. Mene naime brine da ono što je e, postignuto prošlog tjedna mirovni sporazum da se to već ruši i da nema povlačenja teškog naoružanja. Ja bih stoga voljela vas pitati što vi mislite mislite o učinkovitosti e, ovakvog formata e, donošenja odluka? I'm very that e, Dakle, odluke iz Normandije. I što se tiče Ujedinog kraljevstva, Lord Stirrips je rekao u nedelju da sad postoji opasnost i za civilno zrakoplovstvo, dakle da ruski vojni zrakoplovi pogode civilne e, zrakoplove. Imali nešto slično je rekao i ministar e, obrane, da je rekao je da je e, Rusija jednaka pretnja Europi kao i ISIS. Po vašem mišljenju, kako bismo trebali gledati na ova kršenja zračnih prostora i kako bismo trebali dakle reagirati na to? Hvala vam. Da, doista je točno da smo sada na najnižoj razini u odnosima Europske unije i Rusije u, nakon hladnog rata, a što se tiče odnosa s Ujedinjenim kraljevstvom, oni su već više godina e, e, vrlo loše nakon e, ubistva britanskog državljanina što je, su navodno učinila dvojca kgb oca Dakle, da, trebalo je ozbiljnije uzeti u obzir prijetnje iz Rusije i ja se slažem da ono što je do sad učinjeno je zapravo potpuna katastrofa katastrofa. E, mislim da je Staros e, govorio o nizu e, ponižavajućih situacija na Kosovu i tako dalje i da je Putin de facto jedno cijelo desetljeće posvetio planiranju osvete i načina kako osnažiti Rusiju kako bi ona zamijenila bivši Sovjetski savez. Dakle, sve ovo što se događa je zapravo dio toga. Isto tako Nova Rusija i to je dio cijelog tog projekta i Ukrajina je dio e, Putinovih sanjarenja, dakle i on će e, uključiti vojnu snagu ako to bude e, neophodno. Jasno je da je Rusija prekršila većinu, ako ne sve međunarodne sporazume, dakle invazijom Krima, istočne Ukrajine i tako dalje. No ako želimo bolje razumjeti gospodina Putina, trebamo se sjetiti što je Stalin navodno jednom rekao, a to je koliko e, divizija ima papa. E, e, dakle, mi stvarno živimo u jednom paralelnom svemiru, mislim da je upravo to, na to mislio gospodin Landsbergis kad je govorio o ruskom shvaćanju međunarodnog prava i o tome što se možemo očekivati u budućnosti. Zbog toga ja osobno zagavaram eskalaciju sankcija Europske unije E, a ukoliko se pokaže da drugi sporazum iz Minska će se i dalje kršiti. Ja bih također zagovarao e, e, naoružavanje ukrajinskih snaga, odnosno pružanje vojne pomoći kako bi se oni bronili. Međutim, neki članovi ovog doma nisu tome skloni. Oni žele da se bude kao i do sada, recimo Mađarska. Neke velike zemlje poput Njemačke su oštre u pitanju sankcija no ja svejedno mislim da strateški odnosi Europske unije i e, Rusije su sve do sada bili apsolutno vođeni Putinom i njegovom inicijativom. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja vam neću sad dati cijelu viziju koju klub ALDE e, ima o odnosima, jer mislim da treba iskoristiti govornike koje ovdje imamo da nam oni kažu koje je njihovo mišljenje. Mislim da Putina treba navesti da se ponaša u skladu sa zakonom, e, iznova ponaša. Jedan od govornika, gospođa Mendras, je rekao da trebamo gledati na period, razmišljati o periodu nakon e, Putina. Naime, to međutim može trajati još pet deset godina. Putin se zna i igrati sa moći. Koji su drugi kanali, stražnji kanali koje možemo iskoristiti, s kim bi trebalo razgovarati, koga treba podržati u Rusiji. Pogledamo kakav je bio učinak ekonomskih sankcija, e, uključujući i e, pad e, cijena nafte. Imamo vrlo velik učinak, međutim hoće li to srušiti E, Putina. E, možda bi nam govornici mogli reći e, trebali uvesti i druge sankcije. Što se tiče podrške Ukrajini, ja bih bio za to ukoliko se pokaže da je ugovor iz Minska kaput, a čini se da jest tako, ali što bi onda bilo dobro napraviti? Kako možemo utjecati na rusko društvo? Molim vas ako nam nešto o tome možete reći. Hvala. So, I would also like i ja bih e, željela čuti jednu procjenu e, drugog sporazuma iz Minska i naročito bih voljela razumjeti e, kako vi procjenjujete zapadnu perspektivu odnosno doživljaj Rusije u kontekstu tog sporazuma. Ne radi li se ovdje o jednom nastavku naivne strategije prema Rusiji? jer i taj se sporazum ponovo temelji na ideji da se može sjesti s Rusijom, da imate pouzdanog partnera, no na terenu na istoku Ukrajine se ne čini da je tako, ne čini se da se možete osloniti i vjerovati ljudima s kojima sjedite za stolom i pregovarate. Dakle, ako tome je tako, onda što učiniti dalje, kako nastaviti nakon ovo drugog sporazume? Ja sam se osobno uvjerila prošlog tjedna eh, na istoku Ukrajine eh, E, da ljudi koji tamo žive, da ono što oni jedino žele je primirje, prekid vatre. Evropljani se čini, bar na zapadu, da misle da je e, da treba postići najbolji mogući mir. Međutim, u Ukrajini se misle da je mir vrlo dobra alternativa, ali nikome nije jasno na što je zapravo Europska unija spremna, što su europljani spremni učiniti kako bi postigli prekid vatre. Thank you, um, Hvala. Mene uvijek užasne kad se e, ismijava e, nastojanje da se dobije u Rusiju za stol bez obzira na cijenu, pa imamo ljude koji su uhvaćeni tamo u zemce. Ukrajina nije država članica Europske unije, ali je postojala snažna politička poruka koju smo poslali potpisivanjem sporazuma o pridruživanju i e, jasno je da Europska unija želi članstvo Ukrajine. Zbog toga mi kao parlament, ne mi, kao parlament nismo uopće ni razgovarali razgovarali o trgovinskim implikacijama. Nismo dakle to imali kao temu u socijalno-trgovinskom e, odboru. Dakle, e, kakvu možemo reakciju očekivati od Rusije ako recimo Srbija e, pristupi Europskoj unije? Kakva će biti reakcija Putinovog režima bez obzira volimo li mi Putina ili ne? Ja ga ne volim, ali on je demokratski izabran predsjednik često se čuje da je Europska unija zadržala mir u Europi e, i ja vas molim da e, dokinete ove svoje neoimperijalističke ambicije. E, imali smo ja se ne, slažem, u svemu s vama, ali ste vrlo elekvantno, e, saželi e, situaciju, odnosno položaj e, Gornjeg Britanskog doma. A vi kao poljski zastupnik ste dobro naglasili različitu poziciju različitih država članica i tragično je da naše zajedničke politike ne mogu e, djelovati u interesu svih e, država članica. Hvala. Merci, monsieur le président. Merci pour ce troisième coup monté. Hvala vam, predsjedniče. Puno hvala. Vi ste ovdje doista sazvali jednu, jedan izniman sastanak i nakon pada zrakoplova bilo je satelitskih snimki. Mislim da su to bili doista grozni uvjeti, ali moramo sada pričekati i vidjeti što će se dogoditi nakon što je bombardiran Lugansk. Sada ste pozvali propagandista i koji tvrdi upravo suprotno. Gospodine predsjedniče, puno hvala na ovoj sabotaži Njemačke i Francuske mirovne inicijative. Francuska, Njemačka, Ujedinjena kraljevina ne stoje iza vas. U čije ime vi govorite? Za koju Europu se vi uopće zalažete? Za Europu mržnje? Za Europu izdaje? Manchmal habe ich den Eindruck, Ponekad imam dojam da se stručnost želi kompenzirati glasnoćom. Prije svega kada vam se nešto posudi, onda to morate i vratiti. Ja bih sada dao riječ gospodinu Plenkoviću. Uh, hvala vam, predsjedniče bronk hvala i našim gostima. Očito ste predstavili do koje mjere se mogu Europska unija i NATO širiti kad je riječ o ruskom susjedstvu. Ali, gospodine Forbricht, vi ste rekli da Europska unija ne čini dovoljno gospodarski, financijski, iako su iznosi koji se daju Ukrajini veći od e, ukupnog iznosa koji su se davali zemljama e, središnje istočne Europe, ako gledate godišnje, kroz 20 godina. E, Ukrajina je fizički europska zemlja, primjenjuje se članak 49, to definira i rezolucija Europskog parlamenta, naravno pod uvjetom da se ispune e, svi e, kriteriji. U tom kontekstu, kako vidite i što biste savjetovali europskim institucijama i zemljama članicama da učine kako bi pomogli e, Ukrajini da postane ono što e, želi, a to je da postane zemlja koja može samostalno odlučivati o vlastitoj budućnosti. Gospodin Bostinaru, hvala vam. Mogu se složiti sa naša tri gosta i hvala vam na vašim današnjim doprinosima. Istina je ono što govore kolega i u ovom parlamentu smo slušali o tome kako, e, kako Rusija nije iznenađenje, ne bismo se prema tome trebali ponašati kao da je iznenađenje, ali opet toliko glasova, opet čujemo kako su iznenađeni ponašanjem Rusije. To je, na primjer, Gavarit Moskva. A danas ono što vidimo je sljedeće. Okupacija Krima. To je pravi ruski stil. Pripojenje u ruskom stilu. Imamo sporazum iz eh, Minhena. Eh, to je zapravo sporazum iz Minhena naše ere. A zatim se provokacijama pokušava objasniti daljnje širenje Rusije. U slučaju, dakle to je sve ponašanje u stilu Hitlera a mi bismo trebali odgovoriti u stilu Chamberlaina. I znamo priču. Ono što je Chamberlain učinio prema Njemačkoj, nakon toga je uslijedio drugi svjetski rat. I to je činjenica. I molim one koji još uvijek vjeruju u naivne slike, da malo pročitaju našu zajedničku povijest i da shvate ozbiljnost ovih događaja. Moje pitanje govornicima je sljedeće. Što Europa može učiniti kako bi izgradila dodatne obrambene e, kapacitete uz one koje ima NATO, to je ono što je potrebno. I druga stvar, što može Europa učiniti kako bi se borila protiv ruske propagande, uključujući financiranje stranaka, financiranje nevladinih udruga, koje sada postaje peta kolona u ruskom stilu u 2015. u Europi, uključujući i u Europskom parlamentu. Hvala vam. Uh, um, Hvala vam predsjedniče. Prije svega ovo nije pitanje odnosa između Europske unije i Rusije, već zapadnih demokracija i Rusije. I to je naš ratnik iz hladnog rata. Mm, iz toga razumijem jako puno stvari u Rusiji. Rusija će iskoristiti uh, razdore, iskoristiti će sve aktivne mjere koje ima, od pogrešnog informiranja do terorizma. E, razumije vrijednost plašenja zapadne javnosti i zna da ako je zapad ozbiljan i ima crvene linije koje se ne smiju prijeći i ovo ponašanje sakriva vojne i gospodarske slabosti. Pitanje za naše goste. Mislite li da Putin ima jasan strateški program? Ako da, koji su onda njegovi stvarni ciljevi? ili jednostavno iskorištava prilike koje mu mi nudimo. Hvala vam. Uh, Hvala vam. Militarno, vojno agresivna, politički slaba uh, i gospodarsko oslabljena Rusija je fenomen s kojim se danas moramo suočiti. Kada je Rusija bila uspješna, to je dovelo ne do rasprave između nas i njih, već unutar naše, e, našeg društva. Čak i unutar ovog parlamenta smo vidjeli primjere ispiranja mozga kako je e, Rusija bila uspješna u proteklih nekoliko desetljeća. No Rusija danas, ove godine, će početi govoriti francuski, a od siječnja e, njemački i nakon toga engleski i španjolski. To znači da se e, krive informacije plasiraju do naših ljudi. I htio bih pitati naše goste što i kako učiniti kako bismo naše društvo zaštitili od ovog informacijskog ranta, jer Rusija je već jako, jako dugo godina protiv nas. <clears throat> I Ja bih se osvrnuo na jedinstvo analiza naša, naša tri kolega, naša tri gosta. I vidim da se to jedinstvo koncentrira oko činjenice da je režim u Moskvi glavni i odgovorni krivac za sve što se događa i da se moramo strateški baviti tom situacijom. Pitanje, je li gospodin Putin diktator? I to se ne može spasiti ili je to situacija koja se može popraviti? Problem je kako ćemo filtrirati zajedničke stavove akademskog svijeta na razinu na koju se donose odluke. Reći ću još dvije stvari. Prvo, jedan od razloga zašto Zašto smo željeli dakle, uključiti ove zemlje u Europsku uniju je da se napokon e, smanji to sivo područje između Zapada i Rusije. I sada kada mi pripadamo ovoj organizaciji, napokon se možemo riješiti tog formata. Od 150 godina europske politike se sada e, ponovno primjenjuje u Ukrajini. Druga stvar, kakav god raprošmon da netko, um, netko razmišlja o Rusiji, ja mislim da smo mi izgubili povjerenje u ideje Moskve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 wyzwanie jakie postawił europie putin ma izazov koji putin predstavlja za europu je već dugotrajan i zbog i dugoročan a zato i naš odgovor mora biti dugoročan tu ima čitav niz zemalja koje bi htjele se orijentirati prema zapadu ali s druge strane što se događa na euroazijskom teritoriju. Tamo se e, grade ne samo gospodarske integracije, već i vojne zemlje poput Armenije nemaju mogućnost da normaliziraju odnose sa e, Rusijom, sa Europom ili se pridruže, sklope sporazuma o pridruživanju s Europom. Naš odgovor mora biti kao prvo da ojačamo našu obranu. Moramo Rusiji objasniti kakvi će biti naši odgovori ako oni budu agresivni. Još e, jedna opcija koju imamo jest ubrzano pristupanje Gruzije u NATO te jačanje obrane sjevernih zemalja, tu mislim prije svega na Latviju i Estoniju koje graniče s Rusijom. Naravno moramo raditi i unutar Europske unije i NATO, ali moramo dati i pragmatične odgovore. To je na primjer pozitivan odgovor na ukrajinski zahtjev da dovedemo mirovne snage u Ukrajinu. To su oni zatražili i to bismo morali i učiniti. Osim toga moramo pružiti neke moralne odgovore. Rusija, na primjer, laže o povijesti. I zato bi naš i zato naš parlament nije htio podržati raspravu e, na 70. obljetnici e, sporazuma iz Jalte. To moramo učiniti jer ćemo jedino na taj način dobiti ovaj e, moralni sukob s Rusijom leave us and we'll have to speak in English, all of us. Leave us i sada moramo govoriti e, na engleski zato što od sada nadalje nema više prijevoda. The arrangement between you and your translators is something bilateral, it's not multilateral. Dogovori s prevoditeljima su između vas bilateralne, ne multilateralne. jaz ne pričakujem aplauza po današnji raspravi in sploh mislim da so aplauzi precej neokusna zadeva kadar gre za rasprave o tako ovi aplauzi se ne mogu pozdraviti kad govorimo o ozbiljnom pitanju poput ovoga. Ovo je pitanje koje se odnosi eh, na mir. Onaj tko je rekao da ne možemo predvidjeti stvari i dalje smo iznenađeni. Da, Zapad je bio iznenađen. Bili smo iznenađeni u Afganistanu, u Iraku, u Libiji. Stalno smo iznenađeni. A na kraju smo iznenađeni i u Ukrajini. Ukrajina je jako bitna za naše odnose s Rusijom. Jako puno toga što smo danas čuli su vrlo jasne i moramo se oko toga složiti. Nitko nema pravo kršiti međunarodno pravo, Nitko se ne može ponašati kako želi. Nitko ne može oduzeti jedan dio zemlje i e, vojno intervenirati. Kad govorimo o Ukrajini, moramo se prisjetiti kako smo u Europskom parlamentu riješili problem Ukrajine. Zato što na početku se činilo da je to samo pitanje e, ljudskih prava u slučaju Julije Timošenko. Posjetili smo Juliju 25 puta i još jako puno puta njezinu kćerku. Razgovarali smo jako dugo i doista smo željeli vidjeti demokratsko rješenje. Izbacili smo e, pridjev e, zakoniti izbori iz nekih drugih izbora iz prošlosti. Ne bih htio da me se označi kao putinista, dolazim iz zemlje koja ima političku elitu. I vrlo smo pažljivi kada o ovim stvarima govorimo o Rusiji. No, naši se odnosi razlikuju od odnosa e, zemalja koje su bile direktno okupirane od strane Rusije i to poštujem i o tome ne mogu govoriti. Znam da mi vrijeme ističe, završit ću. I nije korektno od ovog parlamenta da se naši odnosi, odnosi Europske unije, izjednačavaju s Putinom. Odnose s nekim drugim zemljama nismo izjednačavali kao odnose sa političarima koji su se e, neodgovorno ponašali u proteklih 20 godina. Alternative razgovoru nema. Mm, zatražio sam riječ mnogo ranije, ali nis, nije mi dana. I ovime se prekida prijevod na hrvatski. Two minutes, please. So thank you very much. Um, I have two questions